Yes, was a So, hello everybody. It's a pleasure for me. Lijep pozdrav svima, zadovoljstvo mi da vas mogu pozdraviti ovdje ili na pred malim ekranima diljem svijeta, s obzirom da imamo uz malo sreće internetski prijenos, web streaming ovog sastanka. E, drago mi da možemo započeti, odnosno nastaviti sa još jednim javnim saslušanjem o državnim investicijskim fondovima već ćemo su naši koordinatori odlučili krajem prošle godine s obzirom da je to bilo nešto od zajedničkog interesa. Dakle, sa zadovoljstvom otvaram ovo javno saslušanje. Tema državnih investicijskih fondova proteklih nekoliko godina bila je poprilično e, zanimljiva tema s obzirom da se na tom polju znatno radi. Procjene variraju između 5 i 8 trilijuna američkih dolara ovisno o definiciji koju koristimo za te fondove i oni imaju važnu ulogu u makroekonomskom upravljanju i globalnoj financijskoj stabilnosti i njihove operacije su blisko vezane uz javno financiranje, njihovo financiranje, monetarna politika, primjerice uvjeti za likvidnost i vanjske druge stvari poput tečajna stopa i variacijama varijacije u tečajnoj stopi. Dakle, u tom kontekstu ključno je da državni investicijski fondovi i politika koja se njima bavi uzme u obzir utjecaj njih na šire gospodarstvo. Uz to, struktura upravljanja mora se pobrinuti da postoji jasna raspodjela uloga i odgovornosti, između pojedinih upravljačkih tijela kao i operativne neovisnost i odgovarajuće kontrole i nadzor. Cilj ovog saslušanja o strateškim investicijskim fondovima je procijeniti da li oni funkcioniraju uz dostatnu transparentnost i da bolje razumijemo investicijske strategije. Također bismo željeli bolje razumjeti sistemske utjecaj na tržišta kapitala te sve veću važnost ovih e, financijskih alata. Dakle, kakav je njihov učinak na stabilizaciju, da li mogu povećati nestabilnost, postoje li kakvi rizici da se zamuti granice između pojedinih dionika i konačno da raspravimo kako strateški investicijski fondovi mogu doprinijeti više dugoročnim investicijama u Europi. Dakle, da se malo svrnemo i na pozitivne stvari. I to konkretno u kontekstu Europskog fonda za strateška ulaganja. Prije nego što reč dajem današnjim panelistima za njihove uvodne napomene, kratko bih predstavio. Sa zadovoljstvom pozdravljam gospodina Tora Vamraka, državnog tajnika ministarstva financija Norveške, još od 2015. Njihovo ministarstvo financije nadzira mirovinski fond, državni mirovinski fond Norveške, koji je najveći takav na svijetu sa ukupnom imovinom od oko, nadam se da je brojka ispravna, 900 milijardi američkih dolara početkom 2017. Također sa zadovoljstvom pozdravljam gospodina Guida Biksa, before how to say it and uh, Dakle, Guida Bikisa, ravnatelja institucionalnog strateškog odjela Europskoj investicijskoj banci, instituciji, instituciji koja nam je svima dobro znana i njegov je odjel zadužen za odnose između Europske investicijske banke i strateškog investicijskog fonda. I također mi je zadovoljstvo što je ponovno s nama profesorica Stephanie Griffith-Jones, mm, istraživača o eh, makrofinanciranju i financijskim pitanjima, koja je ravnateljica za program financijskih tržišta, inicijativu za političke dijaloge na Američkom sveučilištu Kolumbije i eh, mnogo je objavljivala znanstvenih radova na temu EFSA. Dakle, svima želim toplu dobrodošlicu. Imamo striktna pravila ovdje, tako da smo vremenski ograničeni u izlaganjima. E, najprije bih riječ bih svima dao po 10 minuta za uvodne izjave, nakon čega ćemo imati pitanja i odgovore sa zastupnicima Europskog parlamenta. Ako se slažete, započet ću redom kojim sam vas predstavio. Riječ najprije dajem gospodinu Toreu Babraku. Izvolite. Hvala vam što ste me pozvali da vam se danas obratim. Ovi fondovi se definiraju kao posebni alati za investicije u vlasništvu država i prema našem institutu trenutno ima ovakvih 80 fondova diljem svijeta sa ukupnim, ukupnom imovinom od oko 7400 milijardi američkih dolara. To otprilike predstavlja 10% ukupnog globalnog tržišta za obveznice i preko polovina toga e, proizlazi iz istraživanja i vađenja nafte i plina. Može se zbog toga reći da su državni fondovi značajan segment globalnog, globalnog ulaganja. Najveći su e, locirani u Norveškoj, Kini, Abu Dhabi, Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu, Singapuru i Kataru. Dakle, zemljama koje su heterogene što se tiče i povijesnog i političkog konteksta, ali isto tako e, postoji velika razlika u institucionalnim odnosima i tradicijama što se tiče transparentnosti u ovim zemljama. Zbog toga jedan generički pristup e, ovoj temi kojom se bavimo možda je donekle izazovan s obzirom na raznolikost ovih fondova, a kada govorimo, kada ih sagledamo kao skupinu ulagača. Zbog toga ću se osredotočiti na ključna pitanja Norveške i našeg državnog fonda kojeg nazivamo Government Pension Fund Global. Norveška je aktivno doprinosila sastavljeno načela iz Santiago 2008. A ta načela obuhvaćaju 28 načelno općenito prihvaćenih načela i praksa za upravljanje i transparentnost državnih fondova za upravljanje, za odgovornost i za mudre investicijske prakse. Iako Norveška nije članica Međunarodnog foruma državnih fondova i dalje podržavamo rad tog foruma i e, rad na načelima iz Santiago. Međutim, ta načela smatramo minimalnim standardima s kojima se svaka državna, svaki državni fond mora poštivati. U europskoj raspravi ovim fondovima glavni razlog za brigu se tiče pitanja transparentnosti i nesigurnosti koji okružuje načelo aktivnosti ulaganja. Bez obzira radilo se o političkim i strateškim ambicijama naspram financijskih ciljeva. Dakle, za početak ću dati jedan kratak, kratku pozadinu oko toga zbog čega zapravo Norveška upravlja ovoliko snažnim velikim državnim fondom. Naš fond je izvorno se zvao Norwegian Petroleum Fund zbog glavnog državnog resursa iz kojeg se on financira. Dakle, kao alat za e, funkcioniranja fonda uspostavljen je 1990, dva desetljeća nakon što je počela norveška proizvodnja nafte i prihodi državni od nafte se ulažu u ovaj fond i svake godine jedna, jedan iznos se vraća u državni proračun da se e, pokrije deficit proračuna koji prelazi iz drugih sektora. Kapital fonda ulaže se na zemstvu kako bi se zaštitila norveška ekonomija od velikih prihoda i e, fluktirajućih prihoda cijena nafte. Zbog toga možemo reći da fiskalna i monetarna politika je dovela do uspostave ovog fonda, kako smo ga zvali naftnog fonda, a ne ambicija što se tiče norveške države da postane e, veliki međunarodni ulagač. Pozabavio bi se sada investicijskom strategijom našeg državnog fonda kako bismo e, financijski povrat stvorili, mora se prihvatiti određena razina rizika. A za prihvatiti takav rizik moramo utemeljiti svoj cjelokupni profil rizika na nekim temeljnim dionicima. To je ključno kako bismo ostali e, na dobrom putu tijekom promjena na tržištu. Po nama ključni dionik je Norveški parlament, a vlasnici, krajnji vlasnici imovine su građani Norveške. Okvir vlade za ovaj fond je značen jasnom raspodjelom uloga i odgovornosti. Ministarstvo financija ima službenu odgovornost za upravljanje fondom, a operativa se provodi kroz e, Norvešku banku, dakle našu središnju banku. Ministarstva postavljaju indeks mjerila i odgovarajuće granice za odstupanje tog indeksa za naše upravitelje fonda. I unutar ovih ograničenja e, Središnja banka donosi odluke o ulaganju neovisno od ministarstva plan investicije u zemljama i pojedinim poduzećima se e, vode načelom predostrožnosti e, odvojeno od političkih tijela. Ulagačka strategija pokušava maksimizirati financijski povrat uz onaj rizik koji se smatra prihvatljivim. Uz ovaj osnovni financijski cilj fond je, fondom se mora odgovorno upravljati, a odgovorno ulaganje je nešto što se ne može smatrati vezano uz politiku, već kao svojvrstan preduvjet za legitimnost fonda. Kako bismo držali javnu i parlamentarnu podršku za upravljanje fondom, ključno je da naše vlasništvo u različitim poduzećima diljem svijeta bude prihvatljivo svim norveškim građanima. Tu bih volio naglasiti da fond nije nijakva politika koja se bavi zaštitom okoliša ili nijakav instrument koji se bavi vanjskom politikom. Ulaganja fonda E, imaju široke spredove, na fiksnim instrumentima, vezne su iz nekretnine i diversificirane su po poduzećima, sektorima, poduzećima, kako bi se što više smanjio rizik. Fond je time financijski ulagač sa malim vlasničkim udjelima u oko 9000 poduzeća i obveznicama koje drže od 1200 pojedinih izdavača strateško dodljivanje sredstava odražava da je naš e, fond e, štedni instrument dugoročne naravi naše vlade. Ulagačka strategija, strategija e, ima 62,5% mjerila indeksa i preostalih 37,5% je u ulagačkim obveznicama. E, nekretnine su, Berzanske su dio aktivnog upravljanja središnjom bankom i imaju gornju granicu od 7% ukupnog kapitala fonda. U usporedbi sa globalnim tržišnim portfeljem naš fond ima veću izloženost e, nekretninama i manju izloženost obveznicama u skladu sa našim dugoročnim ulagačkim programom. Fond ulaža, ulaže na globalnoj razini i otprilike 10 postotnih bodova e, od svojeg kapitala ulaže dalje. Fond je time značajan pružatelj sredstava za različita poduzeća koja su na burzi i kao takav doprinosi financiranju privatnog sektora, zapošljavanju u pojedinim regijama. Fond je također značajan ulagač u europskom tržištu kroz obveznice koje e, izdaju razne banke poput Europske investicijske. Što se tiče norveškog političkog konteksta, postoji jedan, jedna visoka razina transparentnosti koja je nužna za upravljanje fondom. To pak doprinosi e, kratkoročnim e, rizicima koji su karakteristični za dugoročne ulagače. Zbog toga smatramo da sukladnost zahtjevima za transparentnost iz načela u Santiago su nešto što je u najboljem interesu e, dugoročnih državnih ulagatelja. Mandat za ulaganje koji izde ministarstvo financija e, nalaže da će postojati što je već moguća razina transparentnosti unutar ograničenja koja se nalažu. Primjerice, e, s Va, sve nekretnine imovina fonda se svake godine javno objavljuju. Transparentnost nudi i omogućava široku podršku za upravljanje fondom. Kako bismo bili transparentni i prema zemljama primateljima, primateljicama, svi ključni dokumenti o ulagačkoj strategiji i izvješćivanje se objavljuju na engleskom na web stranicama Ministarstva financija i Norveške središnje banke. Hvala. Hvala lijepo, hvala što ste se držali vremenskog ograničenja. Drugi govornik je Guido Bikjasao. Hvala vam, zahvaljujem članovima Europskog parlamenta, kolegama. Čast mi je što danas pozvan kako bih nešto rekao državnim investicijskim fondovima. Važnost ove kategorije koja barata sa 5 do 8 trilijuna dolara je nešto što je samo po sebi jasno. svom krasnom, kratkom izlaganju sredotočio bih se na četiri ključna elementa koja bi po nama trebala, trebali imati na umu kako bismo bolje razumjeli važnost i složenost državnih investicijskih fondova. Konkretno apetit ulagački utjecaj na tržište, eh, dužna revnost, upravljanje i sukob interesa te državni investicijski fondovi kao partneri za dugoročna ulaganja. Započnimo sa utjecajem na tržište i ulagačkim apetitima. Ovi fondovi su e, dugoročni ulagači i koji imaju malo viši apetit za rizikom od prosječnih ulagača. Ulagačke strategije se karakteriziraju polaganim ulagačkim procesom u skladu sa dugoročnom naravi ovih fondova. To je proces koji smanji nestabilnost procesa kupnje i prodaje usporedbi sa drugim fondovima. Ova karakteristika može biti shvaćena kao jedna od najvećih prednosti ovih fondova, utoliko koliko njihove ulagačke strategije nisu se ne temelje na kratkoročnim povratima investicija, zbog toga na njih najčešće ne utječu kratkoročna kretanja cijena. Priroda ovih fondova načelno je takva da dolazi do troškova samo u pojedinim okolnostima koje se teme, obično ne temelje na ulagačkoj strategiji, što objašnjava zbog čega su ulaganja ovih fondova često u nelikvidnu imovinu, primjerice infrastrukturu i e, nekretnine. I ovi fondovi mogu biti podijeljeni u one koje se temelje na robi i ne temelje na robi, od kojih prvi tip predstavlja većinu i više izložen potencijalnim zahtjevima za stabilizaciju nestabilnih prihoda. Drugi element je iskustvo i dužna revnost. Ulaganja kada se biraju ovise o političkim ciljevima države, a ne samo financijskim pitanjima. Govornik se ispričava. Dakle, ukoliko ovi fondovi eh, tržišno govoreći predstavljaju dugoročnog investitora, njihova sposobnost da odlučuje o dobrim ulagačkim strategijama je sama suština i u njoj visi sistemski rizik do kojeg dolazi. Po našem iskustvu s nekim od ovih fondova, osobito što se tiče srednjističnih fondova, proces dužne revnosti i ulaganje i ulagačko iskustvo nisu vrlo sofisticirani. Za određeni broj fondova odluka o investicijama čini se da slijede jedan birokratski proces, a ne detaljnu analizu i imovina koje su identificirane za ulaganje nekim slučajevima fondovi čak daju ovlasti trećoj strani da započne i odabere investicije u skladu sa uh, unaprijed dogovorenim načelima, time određene mjeri ili u potpunosti delegirajući drugome proces revnosti. Što se tiče upravljanja sukoba interesa, područje gdje je vjerojatno potrebno uh, stvari dodatni napredak vezano je uz upravljanje transparentnost. 2008. 30 fondova predstavilo je 80% imovina unutar portfelja upravljanja i iznosili su načela o promicanju transparentnosti, upravljanju i mudrim logičkim praksama, takozvana načela iz Santiago. Radna skupina koja je u tu svrhu stvorena je tada pretvorena u Međunarodni forum državnih investicijskih fondova koji promiču razmjenu stajališta o pitanjima poput zajedničkih načela i olakšavaju razumijevanje aktivnosti državnih fondova u svjetlu načela iz Santiago. Uzimajući u obzir pridržavanja ovih principa, pa u našem iskustvu još uvijek postoje velike nesrazmjeri u pojedinim fondovima što se tiče njihovih najboljih praksi i načina na koji se njih provodi i kako se provodi transparentnost. U nekim slučajevima još postoji život između odluka o investicijama i državnih interesa. Politički ciljevi fondova nisu jasno dokumentirani, do čega se otvaraju pitanja o motivaciji pojedinih investicija kao i nekih politika uvjet u e, kojima ulaganja vise kada dolazi dodjela imovine uključuje uvjete koji su vezani uz političke ciljeve država, a ne samo financijska pitanja. To je slučaj primjerice za moguće e, veze između nacionalnih poduzeća i imovina. Nedostatak transparentnosti o implicitnim ciljevima politika ima važan utjecaj na upravljanje mnogih fondova i zbog toga na percepciju da standardi nisu usklađeni do najviše razine. To je vjerojatno zbog toga zbog jedinstvene prirode ovih fondova koje okupljaju i cilj upravljanja imovinom uz potencijalne političke ciljeve. Dakle, ne toliko striktno upravljanje nekih fondova, zbog toga eh, ne omogućuje potpunu neovisnost od država i time baca određenu sumnju na moguće korištenje velikih resursa ovih fondova za razloga koji nisu izravno vezani uz ulagačku narav samih fondova. Konačno što se tiče državnih investicijskih fondova kao partnera za dugoročna ulaganja, na temelju onoga što sam rekao, priroda fondova je miješana utoliko što oni zapravo okupljaju dvije karakteristike. S jedne strane jasna dugoročna misija sa dovoljno fleksibilnim kapacitetom za apsorpciju rizika koja ograničava potrebu za ulaganje u tekuću imovinu, a s druge strane e, upravljanje koje nije osobito striktno vezano uz ograničeni kapacitet vezano uz dužnu revnost. Što se tiče prve karakteristike, one fondove čini idealnim kao partnerima za dugoročno ulaganja, no druga karakteristika otvara pitanje što se tiče odgovarajućih modaliteta za učinkovito povezivanje fondova sa strateškim ulaganjima. U praksi fondovi su kad kada pokazali interes u mogućnost ulaganja u dugoročnu imovinu koja je proizašla iz multilateralnih razvojnih banaka. U određenim slučajevima čak su stupali u sporazume kojima se fondovi E, sudjeluju u određenom dijelu e, imovine koja predlazi od multilateralne banke ondje gdje prihvaćaju određene uvjete. Multilateralne banke su i dalje službeni zajmodavci i zadržavaju puno odgovornost za bilo kakve kreditne događaje koje se tiču uložene umovine i dovolje do toga da se donose odluke koje se smatra najviše odgovarajućim za zaštitu investicija. Zbog toga se očekuje da multilateralne banke, s obzirom na njihovu prošlost, bi načelno uspjele e, isprogovarati odgovarajuće e, uvjete u slučaju nekih kreditnih događaja koje bi minimizirala bilo kakvu mogućnost gubitaka e, koje se dotiču samih fondova. Takvo očekivanje stvara dva razloga za brigu koje su međusobno povezane rizik odgovornosti i ugleda, jer u slučaju kreditnog događaja nije jasno da li će multilateralna banka moći zadržati kapacitet pregovaranja uvjeta koje možda neće biti financijski optimalni za ulaganje, imajući u vidu druge stvari poput socijalnih ili okolišnih utjecaja. Uz to nije jasno da li utjecaj koje straži, da li uvjeti fond koje traži fond kako bi se dijela sredstva za multilateralne banke može smanjiti neovisnost ovog drugog u njihovom procesu odabira i dužne revnosti. A proces odabira vrlo često uključuje konkretno odluku fonda kako bi se prihvatila svaka pojedina investicija. Implicitno multilateralna banka može tu utjecati na izbor projekata ovisno o tipu financiranja o kojem se radi. I to može stvoriti određenu razinu opasnosti po ugled a druga točka je preferencijalni kapacitet pregovora uvjeta u slučaju poteškoća. Povijesno gledano, Multilateralne banke su uspjevale pobrinuti se da postoje konstruktivan dijalog sa vladama i nadležnim tijelima u slučaju bilo kakvih kredičnih događaja kada se radi o imovinama koje imaju izravan ili neizravan znatan utjecaj na zemlju ili javnu upravu iste. Takav dijalog predlaže mogućnost da multilateralne banke imaju preferencijalni položaj koji se smatra prihvatljivim i poželjnim zbog toga što one imaju ograničene bilance i time ograničenu imovinu koja profitira od ovakvog preferencijalnog kapaciteta. Ali od njih se također očekuje da podržavaju e, zajmoprimce u teškim situacijama, usko surađujući sa vladama gdje je to primjenjivo kako bi se s vremenom pronašla rješenja za problematiku, očuvajući, čuvajući istovremeno e, samo gospodarstvo i ekonomiju. U slučaju partnerskih sporazuma od kojih bi profitirali državni fondovi na temelju specifične prirode multilateralnih aktivnosti, ukupna količina imovina koja bi mogla dobiti bolji status u slučaju oporavka trebala bi, mogla bi se povećati do jedne točke e, koje bi odgovarajuća mogućnost donacije bila otežana. Zaključno, imajući ovo na umu, Vjerojatno je potrebno detaljnije porazmisliti kako bi se definirali modaliteti za investicijsko partnerstvo sa državnim fondovima, a istodobno se moramo pobrinuti da postoje puna ovisnost e, od strane dugoročnih dionika poput multilateralnih banaka. Takva novisnost zaštitila bi iste od kompromisa na temelju uspješnosti njihovih politika i na temelju odluka njihovih upravljačkih tijela. Takva neovisnost bi s druge strane trebala biti nužni element za smanjenje mogućih rizika po ugled i bilo kakvih promjena u kompletu potica koje utječu na multilateralne odluke. To bi bilo osobito istinito u slučaju mogućih kanaliziranja resursa državnih fondova u EFSI, čija neovisnost treba biti dodatno zaštećena. Istodobno, neprekidni dijalog sa državnim investicijskim fondovima i osobito sa onima koji pokazuju bolju transparentnost i bolje upravljanje je vrlo vrijedno i može pomoći za formirati odgovarajuće modaliteta za procjenu dugoročne naravi državnih fondova sa dugoročnim ekonomskim ciljevima inicijative poput ulagačkog plana za Europu. Hvala lijepo. Uh, Hvala vama i na kraju dajem riječ Stefani Griffith-Jones. Izvolite. Hvala lijepa. Velika mi je čast biti ovdje hvala vam na pozivu. Govorit ću o tri aspekta. Prvi se tiče evolucije imovine državnih investicijskih fondova, drugi motivacije različitih fondova, državnih fondova i na kraju ću reći nešto o primjeni i ulagačkim strategijama u Europskoj uniji povezana sa Europskim fondom za strateška ulaganja. Što se tiče prvog aspekta, imam tablicu i grafikon koji pokazuju da su u početku, da su državni novčani fondovi prvo jako puno rasli u početku kada su cijene roba bile visoke. Zbog toga smo imali dramatičan, dramatične brojke, oni su izuzetno brzo rasli. Primjerice 2007. su dosegli razinu od otprilike 3 bilijuna dolara, a 10 godina poslije su dosegli 7,5 bilijuna dolara. posebno je zanimljivo i to je vidljivo u tablici i na grafikonu, jest sljedeće. Cijene robe su oštro pale 2010. A zemlje koje su prije imale velik suficit tekućeg računa su doživjele da se on smanjio ili obrnuo. Međutim, državni novčani fondovi, njihova imovina nije pala. To je zanimljivo kada pogledamo ove brojčane podatke od 2014. do 2016. godine praktički je bilo izuzetno malo nestabilnosti u ukupnoj imovini ovih fondova. To je jasno vidljivo u tablici i na grafikonu. Što se tiče negativnih potencijalnih učinaka državnih fondova i povezane prodaje, kako to utječe na nestabilnost cijena, mislim da je to donekle petjerano. Iako je imovina tih fondova važna, zanimljivo je to usporediti sa imovinom drugih aktera. Primjerice mirovinski fondovi, oni globalno upravljaju za 35 bilijuna dolara imovine imaju dakle otprilike pet puta više imovine nego državni investicijski fondovi. Kao što vidite u prvoj tablici, od prosinca 2015. do ožujka 2017. ukupna imovina državnih fondova se praktički nije pomakla s mjesta, čak ni ona imovina povezana sa naftom i plinom iako je cijena nafte i plina pala. To je djelomice tako jer zemlje prvo koriste e, devizna sredstva i također prodaju državne obveznice u svojem vlasništvu. Pokušavaju što je više moguće zadržati resurse u svojim državnim investicijskim fondovima i kao što je prvi govornik rekao, on je e, upravljao Norveškim državnim investicijskim fondom. On je nedavno rekao da ti fondovi ne podupiru cijena, cijene imovina u usporedbi sa pro, onime što su činili u prošlosti, ali očekuje da će imati kontracikličku ulogu rebalansa. Zanimljivo je da u početnoj fazi krize iz 2008. i 2009. ovi fondovi ostvarili značajan i neočekivan doprinos e, doprinijeli su međunarodnoj financijskoj stabilnosti jer su rekapitalizirali neke velike međunarodne banke koje su trpjele značajne gubitke. Također su zaslužni za to što su tijekom te krize pomogli da se i dalje održi funkcioniranje tržišta jer su za razliku od drugih ulagača kupovali imovinu iako je suficit tekućih računa e, zemalja koje izvoze naftu i drugih zemalja značajno smanjen i postoje čak i deficit. To su uglavnom odnosi na središnje banke, a ne na imovinu kojom upravljaju državni fondovi, koja je prestala rasti, ali nije doživjela pad. Dakle, izvoznici nafte popunjavaju fiskalnu e, rupu jer prodaju imovinu koju su stekli u dobra vremena i čuvaju također imovinu e, državnih fondova koji su primjenjivali dugoročno lukrativne strategije. Drugo, e, željela bih nešto reći o različitim izvorima za akumulaciju imovine ovih fondova i koje implikacije korištenja tih izvora. Ovdje imam još jednu tablicu i mislim da je važno početi sa trenutačnim stanjem stvari. Jedan od glavnih razloga zašto postoje ovi fondovi jeste suficit tekućeg računa. Razlikujemo različite motive. Prvi se zove motiv zamjene bogatstva. Imamo suficit tekućeg računa koji je nastao eksploatacijom neobnovljivog prirodnog resursa. To je pogotovo slučaj sa naftom, kao što se vidi i na primjeru Norveškog državnog fonda. Time se transformiraju nelikvidni resursi u netodevizna sredstva. Ima smisla da zemlja u razvoju napusti, pusti resurse pod zemljom, da ih ostavi pod zemljom, pogotovo kada se prihodi odmah troše. Međutim, domaća potrošnja ima smisla jer to dovodi do akumulacije kapitala, a te rezultira održivim dugoročnim rastom i time se diversificira i proizvodni temelj domaćeg gospodarstva. To je istina izda dugoročne mirovinske fondove. Jedan od velikih problema je pritisak političkog gospodarstva, što može dovesti do velike potrošnje prirodnih resursa ili pretjeranog ulaganja u infrastrukturu. Drugo pitanje tiče se odluke da se prihodi iskoriste ili na međunarodnoj ili na domaćoj razini. Ako se resursi ostave pod zemljom, i prihodi e, raspodjele između domaće potrošnje i prirodnih resursa, to se razlikuje o dohotku svake zemlje. Bogata zemlja poput Norveške može iskoristiti dugoročnu štednju, jer njezino stanovništvo je poprilično bogato, međutim zemlja sa nižim dohotkom može dio resursa posvetiti ulaganjima koji imaju mogućnost brzog razvoja. To se sve odnosi na prirodne resurse. Drugi motiv jest e, suficit tekućeg razuna i od, računa i otpornost tog suficita. To se odnosi na ekonomije koje se temelje na neprirodnim resursima, na primjer to su Kina i druge zemlje u Aziji. Kada sam se pripremala za ovu prezentaciju, sjetila sam se čak i Njemačke ili Nizozemske koje imaju suficite tekućih računa usporedbi sa BDP-om i ti suficiti su poprilično otporni i na rast i na aprecijaciju e, deviznih tečaja. Zatim imamo treći motiv, to je ciklički motiv. Imamo cikličke promjene u obujmu realnog izvoza i također imamo i druge promjene, a to su cikličke promjene u cijenama kada imamo boom, lako je osmisliti instrumente za stabilizaciju, jer rast cijene robe se lako odredi da li je on prijelazan ili trajan. I četvrti motiv eh, koji nije dobar temelj za državne investicijske fondove je zapravo motiv samo osiguranja i to je slučaj kada su devizna sredstva kapital umjesto tekućeg računa. Međutim, s obzirom na procikličnu prirodu takvih tokova kapitala u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju, relevantni kriteriji uključuju rizik od obrnutog toka kapitala. Tu imamo tablicu 2 koji smo sažili sve te različite motive, a mislim da upravo ti motivi određuju narav samog fonda i sastav, odnosno strukturu ulaganja. Državni fondovi su primjereni kada postoji suficit tekućeg računa i kada je sam fond očito dugoročnog karaktera. Fond koji je utemeljen na e, neto tokovima kapitala nije toliko dobar. Zatim imamo i strategije alokacije imovine, to ovisi o samom izvoru suficita. Povrat je važniji od likvidnosti ako, su, ako je imovina trajna i dugotrajne, dugoročne prirode. Zbog toga tu postoji jedan dugoročni obzor i manja preferencija za rizik. kriteriji za odabir portfelja se razlikuju kada je riječ o državnim fondovima i manje su kratkoročni i manje špekulativni od primjerice kriterija koje koriste privatni ulagači i to je jedan od važnih elemenata. Kao što je već istaknuto, važno je da ti kriteriji budu transparentni i da se i drugi ciljevi ne koriste kao izlike za dugoročni povrat. Zatim imamo naglasak na dugoročnu drživost. To je cilj koji je poželjan za sve državne investicijske fondove. I na kraju e, kako se ta imovina može preusmjeriti u dugotrajna ulaganja u Europskoj uniji i to pogotovo u svijetlu Junckerovog plana i Europskog fonda za strateška ulaganja. Ti fondovi su idealni akteri za ulaganja u infrastrukturu, pogotovo za ulaganja u inovacije i infrastrukturu. Dugoročni profil ulagača znači da su ulaganja u infrastrukturu vrijedna jer diversificiraju portfelj s obzirom da postoji mala korelacija sa obveznicama ili vlasničkim kapitalom. Imamo i stopu povrata koja odgovara dugoročnim obvezama dugoročna narav ove imovine, na primjer to su mirovinski fondovi i osiguravateljske kuće, oni su svi prikladni za dugoročna ulaganja. Državni fondovi, iako njihova ukupna imovina pada, oni zapravo sve više se usredotočuju na nelikvidnu imovinu i slične kategorije. Oni su već sada glavni ulagači, primjerice u europske obveznice. Postoji velika potražnja za financiranjem kroz EFSI. I to u kontekstu proširenog Junkerovog plana, pa se čini izgledno da će državni fondovi doprinijeti i to u značajnijoj mjeri sa puno više resursa, pod uvjetom da imaju privačne mogućnosti povrata. I za kraj, pitanje treba li razviti poseban mehanizam za privlačenje državnih e, fondova kako bi oni usmjerili svoje resurse u EU. Tu je pitanje koju ulogu igraju kineski ulagači u Junkerovom planu. Pitanje je što je sa Azijskom bankom za ulaganja, jesu li oni zainteresirani za, za ulaganje u Europi ili za zajedničke inicijative. Drugo, nacionalne razvojne banke postojeće i nove u Europskoj uniji igraju sve veću ulogu u ostvarenju Junckerovog plana ulaganja. Na temelju iskustva brojnih uspješnih razvojnih banaka u Europskoj uniji, pitanje je koju ulogu državni fondovi igraju u upravo u proširenju opsega tih banaka. I treće, jasno je da europske institucije poput Norveškog državnog investicijskog fonda mogu biti vrijedan izvor za dalje financiranje ulaganja u EU. Postoje li mehanizmi koje treba razviti kako bi se to dogodilo na jednoj većoj razini? Nekoliko država članica, o tome se ne raspravlja puno, Njemačka i nizozemska primjerice imaju značajne suficite tekućeg računa između 9 i 9 i 10% BDP-a. Koji se mehanizmi mogu razviti kako bi te države usmjerile dugoročnu štednju u produktivna ulaganja u EU, u svojim zemljama ili u drugim zemljama, pogotovo putem mehanizama Europske unije kao što je Junckerov plan. Može li mogu li primjerice njemački ili nizozemski mirovinski fondovi biti ohrabreni da više ulažu u EU, koji bi bio najbolji mehanizam i najbolji poticaj e, u tu svrhu. Toliko od mene i na kraju ću samo spomenuti sljedeće. Iako je veoma važno da institucije poput EIB-a e daju jamstva privatnom sektoru, isto je tako važno izbjeći prevelike obveze za privatni sektor i to u slučaju nepovoljnih događaja. Hvala. Hvala svim panelistima na njihovim izlaganjima, a sada dolazimo do pitanja i odgovora sa zastupnicima Europskog parlamenta. Imate e, po dvije minute za postavljanje pitanja. Molim vas da naznačite kome je pitanje upućeno i nakon toga panelisti imaju po tri minute za odgovore. Prvi na popisu Bokar Balc u ime EPP-a. Hvala lijepa. I zahvaljujem što ste danas e, ovdje kako biste odgovorili na naše pitanja. Postoji jako puno uspješnih državnih investicijskih fondova diljem svijeta. Ovdje imamo s nama predstavnika iz Norveške. Međutim, <clears throat> uvjeti za svaki od tih fondova su specifični. I mislim da je da možemo puno naučiti od tih fondova i uspjeha koji su postigli. Imam pitanje za predstavnika, za državnog tajnika. Možete li nam dati jedan detaljni pregled i reći nam nešto o svojem iskustvu? Koji su to točno uvjeti povoljni i omogućuju uspješne i održive državne fondove? To je dobro i održivo upravljanje uspostavu tih fondova. To pitanje sam postavio jer na europskoj razini Europske unije bismo trebali imati bolje okvirne uvjete za te fondove. I još jedno pitanje za sve paneliste. Što se događa ako postoje napetosti između političkih ciljeva s jedne strane, a s druge strane potrebe za, to je zahtjeve za, koje se odnose na kredite. To će, uvijek, to će biti problem ako neke imovine, ako neka kategorija imovine ne donosi željeni prinos. Dakle, kako pomiriti te, ta dva stajališta? Uh, if I may um, uh, the, question, uh, Mr. Evo, ako smijem odmah odgovoriti na vaše, e, nadovezati se na vaše pitanje, gospodine Balc. Naravno, mi imamo iskustva iz rada s našim fondom. Jedan od ključnih e, preduvjeta za uspješan fond bio bi jasan cilj fonda. U našem slučaju to je čisto financijski cilj, bilo bi teško koristiti isti fond za postizanje više ciljeva. Drugo, transparentnost u određenom fondu je ključna. Za otvoreno društvo poput europskog, gdje se sve prijavljuje što se događa u fondu i to daje povjerenje konačnim vlasnicima fonda, odnosno stanovništvu. Treće, treba jasno podijeliti uloge ministarstva koje ja predstavljam i zacrtati smjernice za rad upravitelja fonda i onda s druge strane treba imati upravitelja fonda koji također mora imati jasno definirane zadatke. Hvala. Da vidimo koje je pitanje pomirenja političkih ciljeva i fondova. Dakle, to je povezano sa eh, dezinvesticijom. Dakle, ako državni fond ulaže određenu imovinu, ako je to dugoročna imovina, onda eh, državni fond se neće moći povući iz tog fonda. I to vjerojatno objašnjava činjenicu što većina fondova ulaže u imovinu kojom se može trgovati. Kada je riječ o nelikvidnim e, ulaganjima, recimo u infrastrukturu ili nekretnine, državni fondovi ostaju pri, tom, e, pri tim investicijama i zbog toga nije lako procijeniti učinak svega toga. Pa kao i na sva dobra pitanja i na ovo je teško odgovoriti. Trebamo razlučiti dva značenja pojma političko, dakle služenje interesima određene zemlje ili određene skupine, ali možete imati i dobre političke ciljeve. Recimo, Norveška ima reputaciju zemlje koja je socijalno odgovorna i to ima i veliku vrijednost za korisnike fonda, tako da to daje pozitivne učinke. Postoji veliko preklapanje vrlo često između ovih nižih političkih i trgovačkih ciljeva, no tamo gdje se ti ciljevi ne preklapaju, možda je moguće iskoristiti neka javna sredstva. Recimo, ako E, profitabilnost e, određenog projekta nije dovoljno velika kako bi bio državni fond za to e, zainteresiran, ali zajedno on želi ulagati to jer je to društveno poželjno, možete to onda dopuniti sa određenim ciljevima koji se transparentno utvrđuju i to je stvaranje dobre ravnoteže između oba cilja, a ključno je naravno da državni fond ima dobrog upravitelja. Ako smijem dodati, ne smijemo isto tako strogo postupati prema privatnim ulaganjima. Mi ne tražimo recimo istu transparentnost državnih fondova kao za, e, e, od hedge fondova. I ako državni fondovi ulažu u hedge fondove, možda neće biti dovoljno transparentnosti, čak i ako je sam državni fond e, transparentan. Podsjećam, na vrijeme nakon ove rasprave imamo glasovanje, a to se mora održati u točno određeno vrijeme. U ime socijalista i demokrata, gospođa Prvanš Beres ima riječ. Hvala na ovim doprinosima o ovoj tematici kojom se ne bavimo često ovdje na odboru. Sa stajališta ovlasti našeg odbora postavlja se sljedeći problem – Treba li nam integrirani europski pristup u praćenju evolucije državnih fondova? Na početku krize kada je predsjednik Barroso izradio dokument o ovom pitanju, shvatili smo da će se moći malo toga učiniti na europskoj razini. Mnogo se govorilo o državnim fondovima, o njihovoj sposobnosti ulaganja, no jedno od pitanja koje uzburkava duhove je sljedeće. Naime, kada imamo strategiju ulaganja jednog državnog fonda koja ugrožava određene oblike suvereniteta, dolazi do bojazni da bi to moglo ugroziti interese određene države, a da to ona ne želi, naročito kada je riječ o privatizaciji velike infrastrukture. To su konačno e, privatizacije koje preuzimaju državni fondovi, a to nisu nužno državni fondovi prijateljskih zemalja. Postoji jedan zaštitni mehanizam, mehanizam provjere. Europa bi možda trebala preuzeti takav mehanizam, to je pitanje. I kada je riječ o upravljanju tim fondovima, fondovi koji ulažu u Europu morali bi se pridržavati određenih standarda ponašanja. Ili je možda u tom smislu dovoljno posveće zakonodavstvo? Ne obraćam se nikome konkretno, to je pitanje upućeno svim panelistima i njima prepuštamo odluku ko želi odgovoriti. Ko se želi javiti dobrovoljno prije nego što prozovem nekoga. Hvala. gospodine predsjedavajući. Pa većina vaših pitanja se ne odnosi na naš norveški fond, jer mi uglavnom ulažemo u vrlo male dijelove poduzeća. Imamo vlastiti pravilnik prema kojemu ne smijemo uložiti u više od 10% poduzeća, što znači da nikad nećemo moći preuzeti neko poduzeće ili slično. No, naravno, znam da to može biti problem. E, kada je riječ e, o udjelu u kapitalu, imamo to ograničenje. Kada je riječ o ulaganju u nekretnine, tu imamo veće udjele, zato jer je to također i priroda samog tržišta nekretninama. Ako želimo ulagati u neuvršenu infrastrukturu na e, burzi, naravno da će to biti daleko veći udio od 10%. I onda bi se tu pojavili takvi problemi. A se želi nadovezati? Da, samo kratko. To je opet izvrsno pitanje. Pa mogli bismo recimo odrediti uvjete kod privatizacije nekog poduzeća, odnosno e, otkupna cijena vrlo često nije pravična cijena kao što se često događa u praksi. No, ono što je još važnije jest da to treba popratiti novim ulaganjima u to poduzeće i to je važan element svega. Dakle, to ne smije biti samo nabava jeftine imovine, nego ulaganje u produktivne kapacitete i u poslovanje. Ne znam možemo li to zakonski odrediti ili to ostvariti poticajima, ali trebalo bi zapravo potaknuti nova ulaganja u takva privatizirana poduzeća. Udo. Da, to je doista relevantno pitanje i to je povezano sa pitanjem transparentnosti. Treba razlikovati između imovine kojom se može trgovati i imovine kojom se ne može trgovati. Za ove prve vrste imovine trebalo bi odrediti najveći iznos e, ulaganja u pojedine instrumente, recimo kada je riječ o udjelima, naravno treba odrediti visinu udjela, ali recimo i za transakcije fiksnog prinosa možemo odrediti limit e, ulaganja u određenu obveznicu kako bi se izbjeglo sukobe interesa. Kada je riječ o instrumentima kojima se ne trguje, to je složenije zato jer je to predmet privatnih pregovora, ali tu je ključno pitanje kako možemo osigurati transparentnost instrumenata i potrebne zaštitne mehanizme koje će zajamčiti neovisnost e, imovine u koju se ulaže od državnog fonda. gospodine Okri, želite li uzeti riječ u ime ECR-a? Da, Mm, hvala vam lijepa. Nisam bio na popisu govornika, ali rado ću uzeti riječ. Uzmite malo vas slušalice, govorit ću njemački. Jedan ovakav državni fond koristi se državnim sredstvima koja se ulažu u povećanje imovine kako bi se ostvario jedan određeni cilj. Alternativno korištenje tih e, sredstava, dakle bilo da ta sredstva dolaze ili iz poreznog priljeva ili iz nekih drugih e, izvora, e, bilo bi također i ulaganje u fiskalnu poziciju. Ovakav državni fond je na neki način obvezno stvaranje imovine, no E, to ne znači da je za to nužna politička potpora. Na izborima se izabere određena vlada, izabere se parlament i onda se ulaže određene resurse u određene dugoročne projekte i to uživa potporu građana. Dakle, ako je ovo prisilno stvaranje imovine na neki način i stoga fond ovisi o građanstvu na neki način, ne bi li možda bilo bolje obratiti se tržištu kapitala i dobiti certifikate koji bi se mogli koristiti na domaćem terenu i pred biračima odnosno domaće stanovništvo bi htjelo daleko više takvih ulaganja, a možda bi se to moglo spojiti sa privatnim sredstvima i prinosi koji se dijele u tim fondovima mogu biti privlačni u trenucima kada imamo recimo kamatne stope bliske nuli. Mnogi od ovakvih e, fondova moraju osmisliti strategiju koja predviđa korištenje privatnog kapitala sa međunarodnog tržišta kapitala kako bi ostvarili projekte koji nailaze na odobravanje stanovnika. Hvala. Ko želi odgovoriti? Gospođa Griffith Jones. Pa to je u nekim slučajevima već ostvareno. Recimo kineska i druge vlade su izdvojile određenu količinu imovine, možda iz rezervi ili iz državnih fondova za uspostavu Azijske banke za infrastrukturu. Prije više godina, 1950-ih, Europska unija, odnosno tadašnja Europska zajednica je dobro iskoristila svoju imovinu uspostavljanjem kapitala za Europsku investicijsku banku i taj su kapital povećali. I naravno možete pozemljivati na tržištu kapitala pomoću tih institucija i tu ćete dobiti onda i pokazatelj zaduženosti. Tu ćete dobiti recimo taj pokazatelj od otprilike 15. Dakle, možete sufinancirati određene projekte privatnim sredstvima privatnih ulagača. To može biti u nekim slučajevima dobro, ali ja ne bih e, rekla da je dobro da državni fondovi izravno pozamljuju, zato jer ih to izlaže tijekovima privatnog kapitala ili kretanjem privatnih ulaganja, što može dovesti do problema. A prednost državnih e, fondova jest njihova dugoročna imovina koja se može ulagati bez ikakve nestabilnosti. Hvala. Naš državni fond temelji se na prihodu od izvoza nafte i plina. I to je jednokratan neobnovljiv priljev u državnu blagajnu. Dakle, stanovništvo očekuje da mi dok budemo vadili kratkoročno taj e, resurs, da će ipak više naraštaja imati koristi od tog e, prihoda, ne samo ovaj jedan ili dva naraštaja koji su sada na životu. Dakle, stanovništvo ima određena očekivanja od takvog jednog sustava i ako se čak e, i e, smanje poreze recimo određeno, za određeno razdoblje, to će imati povoljne učinke na sve. Dakle, naš fond je sada dosta bogat i mogli bismo teoretski razmisliti o dodavanju kapitala u fond iz privatnih izvora, no to bi značilo odmicanje od cilja samoga fonda. Zapravo fond više upravlja imovinom nego što e, čuva javnu imovinu i e, javna sredstva od vlade kao dugoročnog ulagača. A sljedeći je na popisu Bernabonu. Hvala, dobar dan svima. Obraćam se gospodinu Vamraku u vezi sa interakcijama između državnih fondova i samog suvereniteta. Naravno, Svaka intervencija pri fondu može imati određene posljedice i e, fondovi, recimo na Bliskom istoku i u arapskim zemljama su ogromni. Recimo kada govorimo o našoj zemlji o izdvajanju određenih e, dobiti, o odvađanja nafte, to može biti dugoročno ulaganje za stabilizaciju ekonomije, ali državni fondovi mogu predstavljati i prijetnju kada su strana ulaganja prevelika i ugrožavaju nezavisnost određene zemlje. Kada je recimo u Francuskoj prisutan sa ogromnim kapitalom i također je većinski dioničar u brojnim poduzećima. Dakle, koliko politika otiče na vaše investicijske odluke, koja je vaša investicijska strategija kao um, vlasnika udjela u poduzećima? Jesu li to prinosna ulaganja ili slična promišljanja, recimo određena politika poduzeća? Možete li biti aktivni dioničari? I jeste li isključili iz portfelja određena poduzeća, recimo E, poduzeća iz e, sektora naoružanja ili nuklearne energije. Dakle, možete li isključiti društva koja ne posluju društveno odgovorno? Možete li reći ne velikim menadžerima ili onima koji špekuliraju sa cijenama na tržištu? Da, hvala. Nastojat ću ukratko odgovoriti na ovaj niz pitanja o našem eh, procesu odlučivanja u suštini. Postoji jasna podjela odgovornosti između Ministarstva financija i našeg eh, upravitelja fonda Banke Norges. Prvo imamo financijski cilj maksimizacije povrata na ulaganja unutar naravno određenih granica rizika. I svaka odluka o ulaganju donosi se u središnjoj banci ili u banki Norges. A kada je riječ o prinosu svake obveznice, primjerice, i o tome e, smatramo li određeno društvo dobrim za ulaganje ili ne, o tome odlučuje banka, no postoje neke etičke smjernice kojih se banka kao upravitelj treba pridržavati pri ulaganju. Spomenuli ste recimo poduzeća iz područja proizvodnje oružja ili proizvodnje nuklearne energije za nas i za krajnje vlasnike, to su građani, je važno sljedeće. Mi ne želimo profitirati proizvodnjom e, oružja za masovno uništenje ili nuklearnog e, oružja, tako da su ta poduzeća isključena iz našeg investicijskog portfelja. isto tako i poduzeća koja su pokazala određeno ponašanje kroz vrijeme podliježu određenim kriterijima koje donosi ministarstvo. I ako se tako ponašanje ne pokaže pozitivnim, onda su ta poduzeća isključena iz našeg portfelja. E, u ime E, pučana. Sljedeći ima riječ gospodin Stolojan. Hvala vam. Imam tri pitanja. Prvo od kojih upućujem Norveškoj. Što se tiče njihovog državnog fonda, rekli ste da središnja banka koja provodi upravljanje fondom ima mandat Ministarstva financija i ukoliko je tome tako odgovorna je Ministarstvu financija za taj mandat. To je donekle neobično za nas kako bismo shvatili taj odnos između Središnje banke i Ministarstva financija. Obično je Središnja banka ovisna je za monetarne politike i drugo o ministarstvu. Također trebali biste imati posebno poznavanje u investicijskih banaka koje nije toliko na mjestu središnje banci, znači da se, os, za zasebni odjeli rade, formiraju koji raspolažu takvim iskustvom. A drugo pitanje je gospodinu Guidu, pučeno, mnogo mi je lakše vas zvati prvim imenom. Ja sam iz Rumunjske. Imamo veliku povijest, prošlost vezano uz upravljanje državnim poduzećima. Pokušali smo kroz posebne agencije to učiniti što se tiče mandata upraviteljima poduzeća i tako dalje. Sad imamo nove zamisli koje proizlaze iz ovog takozvanog državnog investicijskog fonda. Postoji zamisao da vlada uspostavi takav fond koji će s jedne strane upravljati državnim sudjelovanjem u svim tim državnim poduzećima i isto tako uz to ulagati. Nažalost, moje je pitanje zbog čega bi bilo bolje upotrebljavati resurse koje nisu toliko vezani uz ovo, kao što je bila situacija u Norveškoj, imali smo visoke cijene nafte, odlučili ste koristiti takav fond. Ali ovdje je problem dividende iz državnih poduzeća te ulaganje na temelju toga. Zbog čega bi to bilo bolje u kontekstu korupcije svih sličnih događaja koje su uobičajene u zemljama poput Rumunjske? Zbog čega bi to bilo bolje nego prepuštanje resursa državnom proračunu i donošenje odluka o javnim investicijama uz parlamentarni postupak i tako dalje? jedno pitanje za vas, Znate da možete imati deficit tekućih računa, ali isto tako dobro funkcionirati na međunarodnoj sceni. Dakle, moje pitanje u kojim slučaju možete koristiti međunarodne rezerve koje se već nalaze u bilancama nacionalnih banaka za ulaganje u takve državne investicijske fondove. E, druga pitanja pa bih vas zamolio kratka odgovore. Mm, pokušat ću razjasniti naš odnos sa Ministarstvom financija, odnosno i Središnjom bankom. Dakle, zapravo imamo dva poprilično različita odnosa e, kao što ste već istaknuli što se monetarne politike tiče tu središnja banka je u potpunosti neovisna od ministarstva financija. A drugoj ulozi upravitelja fonda središnja banka djeluje kao upravitelj ovog fonda dijelom iz povijesnih razloga gdje smo zaključili da je središnja banka najbolje pozicionirani upravitelj za takav fond i u tom odnosu upravitelj fonda je izdvojen u poseban odjel središnje banke, dakle upravljanje investicijama središnje banke koji ima svega jednog klijenta, to je ministarstvo financija. I taj odnos je dakle nešto čime se upravlja pretežno kroz ovaj ulagački mandat koji Središnja banka ima i kroz povratno izvješćivanje iz Središnje banke. Ja bih se postupovno pozabavio vašim pitanjem. Ukoliko želite pa razmotriti razliku između stvaranja državnog investicijskog fonda ili institucija koja upravlja određenim oblikom investicija u proračunskom ciklusu, rekao bih da je osnovna razlika tada je proračunski ciklus podložen političkom ciklusu. A ukoliko želite biti neovisni od političkog ciklusa jer želite imati međugeneracijski sporazum, koristiti resurse. Kroz dužu perspektivu tada se pokušava formirati institucija koja će imati određenu neovisnost. A to znači da postavljate određene transparentne kriterije sa jasnom odgovornošću, odgovarajućim mjerenjem rezultata isto tako i to možemo, time možemo upravljati slično kao i Norveška gdje ministarstvo postavlja načela, a tada se upravljanje nekome delegira jer ne želite utjecati samim upravljanjem investicija te utjecati na odluke i potencijalne sukobe interesa do kojih bi moglo doći unutar političkog ciklusa. Dakle, radi se o svojoj vrsnoj distribuciji. Moram donakle izvršiti pritisak na vas, obzirom da imamo još jedan treći odgovor. Biću kratka. Mislim da morate e, razlikovati mm, tekući račun na kojem ako se čini da postoji suficit platne bilance, čini se da je smisleno uložiti određeni dio tih sredstava. No koliko imate višak koji je možda rezultat nekakvih privremenih uvjeta, što je naravno u praksi mnogo kompliciranije razlikovati nego u teoriji, tada bi imalo smisla zadržati određeni dio toga u pričuvama i kako bi se financirala buduće uvoze, barem tromjesečno razdoblje, što je običajno pravilo, ali i u slučaju priljeva kapitala, ukoliko dođe do većih, da ih je moguće preokrenuti. Dakle, bilo kakve kratkoročne priljeve kapitala treba obračunati u rezerve, u pričure, pričuve, zbog čega nije uvijek imati, dobro imati takve priljeve, a i u krajnjoj liniji vaši mm, vlastiti građani mogu u slučaju opadanja gospodarstva odlučiti se preseliti svoj kapital. Dakle, ako ste u potencijalno ranjivom položaju, činilo bi se smislenim staviti veće iznose u pričove, ali ako imamo dugoročni višak poput zemalja poput Njemačke ili Kine, tada svakako više smisla ima prikupljati to u investicijskim državnim fondovima obliku instrumenata i koristiti ih što je mudrije moguće ili da se ulaže u inozemstvu ili da se nacionalno ulažu u diversifikaciju gospodarstva i time učinite svoje gospodarstvo manje ovisnima. Hvala vam Paul Tangu i MSDA, sljedeći ime riječ. Hvala vam, zahvaljujem našim gostima na prisustvu. Imam dva pitanja. Jedno je za gospodina državnog tajnika. A da ću vam mala konteksta. Europski parlament uvelike radi na odgovornom ulaganju, pretezno kroz ESG-ove kriterije na temelju UN-ovih načela. I to imamo prisutno i direktivi za mirovinske fondove koje već se dobrovoljno podvrgavaju tom načelu UN-a, ali time su i zakonski odgovorni za tako nešto. Dakle, kakav je odnos Državnog fonda nizozemske sa ovim ESG kriterijima UN-a i da li također uključuje, jer tu imamo još jednu raspravu koja se vodi u Europskom parlamentu, problem izbjegavanja plaćanja poreza. Pročitao sam da kada su objavljeni panamski dokumenti, da su državni investicijski fondovi izgubili znatnu, znatan iznos svoje vrijednosti jer su ulagali u poduzeća vezana uz panamske dokumente. Dakle, to je još jedan rizik pa me zanima kako se može poboljšati na funkcioniranje državnog fonda. Drugo pitanje za profesoricu Griffith Jones. Zanima me makroekonomija FCA. Spomenuli ste da Njemačka i Nizozemska mogu smanjiti e, svoj suficit tekućeg računa platne bilance ako usmjerimo sredstva u Europu. Da li je to najbolja strategija koju imate? Ne postoji li drugačiji način smanjenja suficita za njemačku nizozemsku? Vidim da klimate, ali eto, rado bih čuo konkretan primjer. Hvala vam. Prije svega rekao bih da Norveška snažno promiče e SG načela UN-a. Isto tako smo sretni što možemo reći da nekoliko različitih fondova je usmjereno na naš državni fond kako bi pratio naše kriterije odgovornosti. Što se tiče izbjegavanja plaćanja poreza, drago mi da ste to spomenuli. Jer tu kao dugoročni globalni investitor važno je za naše za naš dugoročni povrat sredstava ne samo da djelujemo odgovorno naspram okolišu i da imamo socijalnu odgovornost, već i da odgovorno djelujemo naspram poreznog sustava. Tako da podržavamo to da bi poduzeća trebala platiti e, poreze zemalja domaćina prema postojećoj regulativi. Mislim da je pitanje bilo vrlo dobro. Zapravo često pišemo o tome i sada radim na jednoj knjizi s profesorom Stiglicom koji tvrde prva reakcija za smanjenje pretjeranog suficita tekućeg računa platnih bilanca u zemljama poput Njemačke i Nizozemske koja ima negativan utjecaj ne samo na ostatak Europske unije već i na ostatak svijeta Dakle, u Njemačkoj situacija mnogo snažnija čak nego u Kini ima deflacioni učinak na ostatak Europe. Primjerice, kroz više ulaganja u Njemačkom. Iako je Njemačka toliko uspješna gospodarski bila da je doista pokretač cijele Europe, ali samo ulaganja su iznimno niska i postoje već velike potrebe u ulaganje u infrastrukturu i slično. A istodobno plaće bi se mogle još povećati, a u tom slučaju Njemci sa većim plaćama bi mogli ići više na godišnji odmor u Italiju, u Grčku ili drugdje gdje bi se lijepo zabavili, ali isto tako bi to vrlo dobro bilo za primjerice grčko ili talijansko gospodarstvo. Dakle, to ekonomisti vole nazivati win-win situacijom. Dakle, to bi po meni bila prva reakcija, ali mislim da bi vjerojatno još ostalo znatnog suficita i to je zanimljivo pitanje kako provesti komercijalna ulaganja. Dakle, Njemačka je znatne transfere kroz strukturne fondove i druge provela, ali dakle da se provedu komercijalna ulaganja u prioritetnim sektorima u druge europske zemlje, što bi ponovno mogli pripomoći oporavku europske dinamike. Hvala, poneste nam vremena, no imam još jednog govornika na popisu i to iz gospodina Jakob von Weizsäcker iz Njemačke, koji se vratio sa svojeg grčkog godišnjeg. Dobar. Dva pitanja nakon ove vrlo zanimljive rasprave. Prvo se tiče uloge državnih investicijskih fondova u transformaciji vladinog pozemljivanja u vladina ulaganja. Dakle, diversificiranog ulaganja. I tu je zanimljivo primijetiti da Norveška, iako ima državni investicijski fond od 2-2,5 puta iznosa svog BDP, ima državni dug od oko 30%. A jedan način da se to sagleda je naravno da kažemo mogli biste odlučiti jednostavno otplatiti svoj dug i imati donekle niži državni investicijski fond, ali odlučujete se za pozitivan državni dug i donekle veći državni fond. Dakle, moje pitanje ne bi bila dobra zamisa da zemlje u Europskoj uniji sa vrlo niskim cijenama kredita i kamatnih stopa da učine nešto slično, odnosno kažu čini se da postoji znatno apetit za sigurnu imovinu, primjerice vladne obveznice, neke zemlje sa visokim rejtingom, i da se taj novac uzme i uloži slično kao što je Norveška u svom modelu učinila. To je prvo pitanje, a drugo pitanje vama upućeno ne bi li bila dobra zamisa omogućiti građanima koji imaju poteškoća pronalaženja načina da ulažu dugoročno gledano uz niske transakcijske troškove da im se omogući ulaganje uz državne fondove kojima vjeruju, dakle da se time šlepaju na infrastrukturi koja je time stvorena. E, oba pitanja dakle, su pretežno upućena e, našem gostu iz Norveška, ali bilo kome drugome tko želi odgovoriti. Hvala na pitanjima. Prije svega, rekao bih da ima smisla za većinu zemalja da dug drže na određenoj razini kako iz financijskih, tako i tehničkih razloga. Primjerice se ostavi prostora za tržište vladinim dionicama. Ako nemate obveznice ili zajmova, ne možete imati niti funkcionalno tržište i tržišnu cijenu za vladine obveznice u vlastitoj valuti. Što se tiče dopuštanja drugim zemljama ili ulagačima da su ulažu uz državne fondove, rekao bih da to nije nešto što bismo e, razmatrali za naš fond, ali naravno drugi fondovi bi mogli e, drugačiji stav zauzeti prema tome. Hvala vam. Ukoliko se nitko drugi ne javlja za riječ, ja bih rekla da je vrlo zanimljiva ova druga točka, drugo pitanje da se građane potakne da ulažu uz državne fondove, jer u određenoj mjeri naravno građani mogu kupovati obveznice, investicijske banke i drugih, nemaju velik prinos, ali imaju velik povrat. I tako bih rekla da su istodobno socijalno odgovorni u tom smislu, pa se radi dobroj investiciji, Ali zanimljivo bi bilo možda olakšati još više to, stvoriti konkretne mehanizme, kao što su Japanci u prošlosti radili, kroz posebne e, oblike štednje. Dakle, radi se o zanimljivoj zamisli. Hvala lijepo i zahvalio bih našim panelistima koji su nam se pridružili tijekom proteklih sat i pol. Nažalost nećemo imati završne komentare s obzirom da ostajemo bez vremena, ali bilo je doista zadovoljstvo što ste bili s nama. A za kolege koji su se pridružili raspravi, mislim da im je doista bilo zanimljivo da ćemo moći provesti daljnju raspravu. A sada, što se tiče našeg dnevnog reda, riječ ponovno dajem našem predsjedniku Robertu. First of all, I announcement Hvala, evo prije svega imam jedno priopćenje. Prvo je vrlo tužno, naime jučer poslije podne sam saznao za tužnu preuranjenu smrt eh, Karla političkog savjetnika kluba liberala i u ime odbora želim izraziti sjećanje obitelji, prijateljima i kolegama u klubu liberala Kora. Hvala Roberto, ovo je zapravo razgovor koji nikad ne bi htjeli voditi. želim e, citirati riječi Guy Verhofstadta, našeg predsjednika, koji je rekao da će se uvijek sjećati Karola kao profesionalca posvećenog svom radu i dobro informiranog profesionalca koji je pazio na detalje. Bio je diskretan, ali samouvjeren i kada smo ga bolje upoznali vidjeli smo da je bio i vrlo topla osoba. Uživao je poštovanje svih kolega, u svim klubovima i e, smatramo da je bio primjeran suradnik. Dakle, želimo izraziti to posvećanje obitelji, prijateljima i svim kolegama ovdje u parlamentu koji su surađivali s njime. Hvala, možda možemo održati minutu šutnje. Sažetak preporuka i odluka na posljednjem sastanku koordinatora 11. travnja. Koordinatori su se sporazumjeli da će izraditi izvješće na vlastitu inicijativu o odnosima između Europske unije i trećih zemalja kada je riječ o uredbi o, o financijskom nadzoru i o financijama, zatim imamo izvješće o kaznenom pravnim pitanjima u vezi sa pranjem novca, zatim e, mišljenje 53+, plus, uzajamno priznavanje i zamrzavanje imovine i e, nalozi za zapljenu imovine, EPP iz zeleni, zatim Odlučili smo podijeliti i FRS 9 i prijelazno razdoblje iz predloga komisije i to ubrzati zato jer su koordinatori odlučili dalje ne promicati ubrzavanje rada na pitanju neosiguranih dužničkih instrumenata i hjerarhije duga. O tome ćemo kasnije razgovarati, vjerojatno revizija europskih e, nadzornih tijela. Dakle, odlučili smo održati saslušanje sa Šakdela Rozijerom o tom pitanju. Zatim, većina koordinatora je bila za to da se pokrene postupak za prigovor na e, izmjenu i dopunu delegiranog akta za e, direktivu za pranje novca koja navodi popis strateških nedostataka pojedinih zemalja Ja ću biti izvjestitelj za to pitanje. Javna saslušanja odlučilo se hm, odgoditi saslušanje o bankovnom paketu. Da, mislim zapravo to se već evo održalo. Četvrta točka našeg dnevnog reda izvješća o tijekom međuinstitucionalnih pregovora. Imali smo prvi trijalog o sekuritizaciji 12.4. CRR. Odlučili smo se vratiti formulaciji sadašnjeg CRR-a o mandatu za razradu tehničkih standarda iz članka 270. prema prijedlogu komisije da se preuzme stajalište vijeća za eh, članak 456.1k kada je riječ o izmjenama sekuritizacije, odnosno drugim riječima da se zatraži zakonodavni prijedlog od komisije umjesto delegiranog akta dorada na mandatima na izvješću komisije članka 159a gdje se preuzimaju i izrazi zabrinutosti vijeća i pučana je također e, da se nakon stupanja na snagu ovog akta razmotri i prikladnost ovog zakonodavnog prijedloga i kada je riječ o, tehničkom radu ocijenili smo neki tehnički rad i razradili smo predloge za uključenje kriterija ESG u zahtjeve za mm, podjelu informacija i također smo dogovorili da ćemo pristati na članak 128 Raspravili smo o studiji komisije o zadržavanju rizika i o mikroprudencijalnom okviru i također smo odlučili zatražiti od komisije da revidira svoj non-paper kako bi razjasnila određene aspekte makroprudencijalnog okvira i da iznese prijedloge koji će se odnositi na e, prijedlog e, e, u tom smislu, odnosno mikroprudencijalnom smislu teksta parlamenta. Također smo odlučili da promičemo e, usklađenost nadzornih tijela i olakšamo tumačenje kriterije EZME i postaviti zajednički odbor za sekuritizaciju kako bi to olakšali. Na kraju razmotrili smo članak 17 sankcija, ali nismo uspjeli postići sporazum i su zakonodavci su e, zatražili od komisije da obrazloži svoj zahtjev za transparentnost koji se smatra prihvatljivim načinom za usklađivanje e, zahtjeva za sekuritizacijom i za isključenje privatnih transakcija iz informacija dostavljenim repozitorijima pod uvjetom da se ne stvaraju rupe u zakonu i da nadzorna tijela još uvijek imaju uvid u tržišta privatnih transakcija drugim sredstvima. Evo, ovo je bilo dugačko izvješće, ispreke na tome, no moramo reći da smo u predmetu koji je na trijalogu doista ostvarili dobar napredak. Hvala, sada možemo preći na glasovanje. Molim kolege da provjerimo rade li uređaj. Otvoram glasanje. Okay, vote Okay, now we vote, as you know, uh, Cora van Nieuwenhuizen. Dakle, izvješće Cora van Nieuwenhuizen o finteku, kompromis A, tko je za, protiv, suzdržani usvoja se. Kompromis B, za, protiv, suzdržani usvoja se. Kompromis C, za, protiv, suzdržani usvoja se. Kompromis D, za, protiv, suzdržani usvoja se kompromis E za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis F za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis G za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis uh, e, Preskočio sam amandman 185. za, protiv, suzdržani usvaja se. Svi su bili za. Neki su kasnili s podizanjem ruku. Amandman 168 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis H za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis I za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 182 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 186 za, protiv, suzdržani, odbija se. 190 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis J za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis K za, protiv, suzdržani, Usvaja se amandman 202. za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis L za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis M za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 196. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis N za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis O za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 224. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis P za, protiv, suzdržani. Usvaja se amandman 251. za, protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis Q za, protiv, suzdržani. Usvaja se 159. amandman za, protiv. Provjerit ćemo, otvoren glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se. Kompromis R za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 261. Drugi dio samo za protiv suzdržani. Mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. Vote is closed. Zatvoram.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 amandmana 291. za protiv suzdržani odbija se, kompromis duplove za protiv suzdržani usvaja se, kompromis x za protiv suzdržani usvaja se, amandman 296. za protiv suzdržani odbija se, kompromis y za protiv suzdržani usvaja se, amandman 303. za protiv suzdržani Odbija se. Kompromis Z za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 313. za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 316. za, protiv. Provjera. Otvoram glasovanje. is Is rejected. Odbija se. Imko pet za, protiv suzdržani usvoja se, imko 13 za protiv suzdržani usvoja se, imko 15 za protiv suzdržani usvoja se, imko 24 za protiv suzdržani usvoja se, kompromis i oprostite, kompromis 1 za protiv suzdržani usvoja se, kompromis 2 za protiv suzdržani usvoja se, Amandman 15. za, protiv suzdržani, odbija se. Amandman 53. za, protiv suzdržani, odbija se. Kompromis 3. za, protiv suzdržani, usvaja se. Amandman 93. za, protiv suzdržani, usvaja se. A sada tekst s izmjenama i dopunama u cijelosti i poimenično otvoram glasanje. The vote is closed. 45 in... Zatvoran. 45 za, 6, 6 protiv, 1 suzdržani glas. Čestitke izvjestiteljici. Um, I need the last page to the next, next meeting. We are close, no? Next, just I don't go here. Okay. So, next meeting uh, will be Wednesday. Sljedeći sastanak je u srijedu 3. svibnja od 9 do 12.30 i od 15 do 18.30 ovaj sastanak je završen.